Sastanak se prenosi na webu, a prijevod je osiguran na 20 jezika, dakle na sve jezike osim na irski, malteški, slovački i irski. E, sada prelazimo na e, da pozdravimo naše goste. Doći će nam e, režiseri jednog dokumentarca, a doći će nam i novinari jedne lokalne e, televizije François Dimouza. Treća točka dnevnog reda. Mm, odobrit ćemo zapisnike prethodnih e, sastanaka. 12. ožujka, 19. 20. ožujka, 12. travnja i 23. i 24. travnja. Prema poslovniku, ako nemate prigovora, smatram da su ti zapisnici usvojeni i prelazimo na elektronsko glasanje. To je točka četiri dnevnog reda, integrirana statistika o poljoprivrednim gospodarstvima. Izvjestiteljica je Marija Gabriela Zoana. I riječ je o međuinstitucionalnom sporazumu. Izvjestiteljica nas je prošli put izvijestila o naprecima u vezi s uredbom o integriranoj statistici. Sporazum je postignut eh, na trećem trijalogu koji je održan 13. travnja 2018. A to je onda potvrdio i Koreper na sastanku eh, prošli tjedan. A danas glasamo o dogovorenom tekstu. Tekst je eh, svim zastupnicima poslan putem maila. Dakle, glasamo samo jednom. Ne znam da li izvjestiteljica želi nešto e, dodati. Izvolite. Na proteklom sastanku smo e, razgovarali već o tome. E, kao što ste čuli imali smo tri sastanka trijaloga. E, sastanci su bili uspješni, na kraju smo postigli sporazum i e, htjela bih svima zahvaliti na uloženom trudu i naporu i mislim da možemo prijeći na glasanje. Odlično. Onda prelazimo na glasanje. Mm, glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Evo još samo malo. Budući da nam je ovo prvo glasanje, ostavit ćemo vam malo više vremena. Dakle, glasanje je e, zatvoreno, svi su tu, brojevi su u redu. I iz, e, izvještaj je usvojen, čestitam izvjestiteljici. Idemo dalje. Sada prelazimo na najvažniju temu današnjeg glasanja, a to je budućnost hrane i poljoprivrede. Izvještaj o budućnosti hrane i poljoprivrede. Kao što znate, ovo je naš odgovor na komunikaciju koju je objavila komisija. Eh, jako smo brzo eh, obavili ovaj izvještaj, tako da će i eh, glasanje na plinarnoj biti vrlo skoro, mnogo prije od predstavljanja zakonodavnih prijedloga. A koje očekujemo krajem svibnja ili početkom lipnja. Tako da mi smo naše zadatke ispunili na vrijeme. Imamo ovdje i mišljenja ostalih odbora, DEVE, INTA, Budget kon i KONT. Izvjestitelj je gospodin e, Dorfman. Hvala vam e, na uloženom trudu. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedničke. Samo kratko kao što je spomenuto, mi smo vrlo brzo usvojili ovaj izvještaj prije no što ćemo dobiti zakonodavni prijedlog. E, izglasali izglasili smo ga, dakle, i e, nadamo se da ćemo na sljedećoj plenarki u Strasburu u Svibnju također dobiti većinu. Ovaj je posao bio moguće jer smo vrlo konstruktivno surađivali i stoga zahvaljujem svim izvjestiteljima i izvjestiteljicama u sjeni. Da nismo tako konstruktivno surađivali, ne bismo bili u stanju da to u ovom kratkom vremenskom roku e, zaključimo i dođemo do sporazuma. E, vrlo smo intenzivno radili. Hvala. Hvala vam. Želi li se netko javiti za riječ? Zastupnik Čedes, izvolite. Hvala. I ja bih se zahvalio Herbertu Dorfmanu i svim ostalim suradnicima srdačno zahvaliti na vrlo efikasnom e, radu. Imam samo jednu molbu. Da, a e, amandman 756 e, E, e, bude posebno e, izglasan kao i stavak 14 je vrlo važan kod toga. To, o, tome moramo glasati odvojeno. To je moj prijedlog. Hvala. Eldos. Hvala, zadnja zastupnik Eldos. i ja zahvaljujem svim izvjestiteljima E, kao i gospodin Des imam jednu molbu. Molim vas da ovaj amandman da se to izuzme 429 e, e, tu se radi o navodnjavanju u državama članicama u onim članicama gdje navodnjavanje nije doseglo prosjek Europske unije. 420, e, e, amandman 420 je amandman gospodina Bude, Dorfmana Bude i Vlekova. Oni su to potpisali, to je važan amandman. Vidim mm, da se to ne javlja u kompromis. Molim, e, obratite pažnju na amandman 429. Hvala predsjedniče. I, ja bih htio zahvaliti gospodinu Dorfmanu. E, htio bih e, e, prije glasanja zapitati kolege u odboru mi sada tu igramo ulogu korisnog idiota u parlamentu na području poljoprivrede. E, glasat ćemo na plenarki 29. Europska e, komisija je dala već zakonodavne prijedloge. Nije korektno u ime demokracije, u ime našeg rada da igramo tu ulogu E, vremenski okvir je vrlo tjesan. E, mislim da bi se naš rad morao mnogo ozbiljnije shvaćati. E, mi smo mnogo potrošili na taj rad. Radi se o budućnosti hrane i poljoprivrede i mislim da bi komisija morala pokazati bar minimum poštovanja za parlament i naš rad. Hvala. Nie otwieramy dyskusji i nie muszą wszyscy... Zapravo rasprava nije bila predviđena danas. Ne moraju se sada javljati svi predstavnici klubova. Znam da je postojao jedan e, formalni problem o kojem je govorio gospodin Andriju. No, svi se vi e, pozivate na poslovnik, e, a mene zapravo zanima da li se netko želi zahvaliti izvjestitelju. Ako netko ima komentar u vezi s poslovnikom, izvoli. Ja se zahvaljujem gospodinu Dorfmanu i izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Agnjo, mogu li vam kako pomoći? E, radili smo na bazi argumenata, a ne na bazi ideologija. E, e, naravno da smo imali mnogo zelenih amandmana, više nego što se pojavlju ovdje. Mislim da trebamo ostati kod ovih kompromisa i kod postupka glasovanja kako smo zaključili. Hvala. druga część opinii zawiera się w temacie. Jeszcze pani poseł Gosiewska. Proszę powiedzieć. Zastupnica Gosiewska. je zatražila riječ. Dobro, u tom slučaju ćemo otvoriti raspravu. Možete e, onda sada svi zahvaliti izvjestitelju. Ja imam komentar e, na e, kompromis broj 7. Mislim da je tu nešto pogrešno u vezi sa plaćanjima govori se o odnosu između plaćanja i troškova proizvodnja. No je li to doista e, realno? Meni se čini da tu nešto ne štima. Zato što e, zemlje istočne Europe zasigurno neće e, imati jednaku razinu plaćanja ako budu morali poštivati sve uvjete koji se odnose na proizvodne troškove. E, plaćanja se moraju izjednačiti, točka, bez ikakvih obveza. I budući da nema nikakvih ograničenja u samom ugovoru koji e, zabranjuju mm, to izjednačavanje. Do sada je učinjeno sve kako bi se poljskim poljoprivrednicima onemogućilo da dobivaju ista plaćanja kao i e, njemački poljoprivrednici. To što se događalo do sada je nepravedno. I zbog toga nećemo moći glasati za ovaj kompromis. E, zastupniče Dorfman, izvolite. A ne, ispričavam se, gospođa Aguilera. E, ja moram reći da nismo imali puno vremena i e, jako smo naporno e, radili ovih nekoliko tjedana. Tako da stvarno, smo se namučili da dođemo do ovih kompromisa i mislim da ovo sada nije trenutak za podnošenje amandmana. Imamo kompromise, glasajmo o popisu ovakav kakav je, a ja u ime svog kluba vam želim reći da jednostavno sada nije prihvatljivo podnositi amandmane. A vremena je bilo. Jer ako tako krenemo, svako ima neki komentar. Mi smo se stvarno namučili s ovim kompromisima i smatram da moramo glasati po ovim kompromisima, a onaj tko ne želi neka ne glasa. No ale, ale może damy głos panu posłowi żeby się wypowiedział. Dobro, da čujemo onda gospodina Dorfmana sada. Načelno nemam ništa protiv ako ove e, dvije točke glasamo odvojeno. E, možemo ih tamo onda na plenumu glasati odvojeno i tamo glasati kako svaki, svatko želi. A ne da ovdje to sada u zadnjem trenutku mijenjamo. Hvala.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 a ostali će svoje mišljenje riječi, e, reći glasanjem. Hvala svima koji su se e, javili za riječ. Prelazimo onda na glasanje. Lijepo vas molim da visoko dižete ruku. Tu posebice mislim na izvjestitelje i na izvjestitelje u sjeni. Ja moram pratiti glasački popis, ali e, držat ću vas na oku. Bez briga. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Riječ je o amandmanu gospodina Eka. Glasanje je otvoreno. Zatvor, zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Amandman 2. Tko je za? usvojeno. Amandman 3, tko je za, usvojen. 4, tko je za, protiv, provjera, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. E, za jedan glas amandman je prošao. Amandman broj 5. Tko je za? Tko je protiv? E, e, provjera, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman se ne usvaja. Amandman šest. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman Envi. Tko je za? Usvojen je. Amandman broj osam. Dakle, to je isto kao amandman odbora Envi, tko je za, protiv, amandman je odbijen. A ne, provjerit ćemo amandman 8. E, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Eto, za tek nekoliko glasova. Amandman broj 10. Tko je za? Amandman je usvojen. Amandman broj 9. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Čini mi se zapravo, ali bolje da provjerimo, tako da otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Glasanje, e, amandman je odbijen. Amandman broj 12. I uh, Envi 9, tko je za, dakle usvojen. Amandman, samo čas, molim vas. Aha, amandman 13. Glasanje je otvoreno. Tko je za? Usvojen je. Amandman 15 i 16. Tko je za? Usvaja se. Amandman 17 i 22. Tko je za? Usvaja se. 18. Tko je za? Usvaja se. 19. Tko je za? Usvaja se. E, tko je protiv? Morat ćemo provjeriti onda. Glasanje je zatvoreno. E, amandman nije prošao i to samo za jedan glas. Amandman broj 20. Tko je za? Usvaja se. 21. Tko je za? Usvaja se. 23. Mm, provjerit ćemo 21. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Za samo jedan glas. Eto, amandman nije prošao. 23. 23. Tko je za? Usvaja se. 24. Tko je za? Usvaja se. 25. Tko je za? Dvadeset Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Odbija se. 28 i 29. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 31. Tko je za? Usvaja se. 32. Tko je za? Usvaja se. Provjerit ćemo eh, amandman 32. Otvaram glasanje.

41. Tko je za? Protiv? Odbija se. 42. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvaram glasanje. Na uh, amandman 42. Zatvaram glasanje. Odbija se. 43. Tko je za? Protiv? Odbija se. 44. Tko je za? Protiv? Odbija se. Envi 7. Tko je za? Protiv? Odbija se. Envi 8. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjera. Amandmana broj 8. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Sada idemo na 14. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 15. Za? Usvaja se. Tristo pedeset. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman, to jest Kompromis e, broj 1. Glasamo elektronski i glasanje je otvoreno. Zatvaramo glasanje. Usvojen je e, kompromis. To znači da se 351 ne razmatra. Dakle, o tome bi glasali da je kompromis pao. Sada prelazimo na 369. Tko je za? Protiv? E, odbija se. NV1. Tko je za? Protiv? E, usvojen je. 370. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 371. Tko je za? Protiv? Odbija se. 372. Ne, vraćamo se na 371, elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 372. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 2. Otvoreno glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis je usvojen. A sada prelazimo na 375. Tko je za? Usvaja se. DV5, tko je za, protiv, odbija se. DV6, tko je za, protiv, odbija se. Mm, provjerit ćemo. Dobro, DV6, e, elektronička provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Zatvaram glasanje. 97. 7 Tko je za? Protiv? E, odbija se. A sada prelazimo na kompromis 3. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. A sada amandman 386 zastupnika Agnju. Tko je za? Protiv? Odbija se. 387 za, protiv, odbija se. Amandman 396, tko je za, protiv, odbija se. 397, za, protiv, provjera. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. E, odbija se. A sada e, zajedno glasamo kompromisima 4, 5, 6 i 7. Tko je za? Glasanje je otvoreno. Ponavljam, glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvojeni su. 422. Mm, evo preskačemo nekoliko strana. 422. Zastupnice Petir. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. Envi 42. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen. Amandman 432. Tko je za? usvojenje Kompromis je 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojen je. Kompromis 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojen je amandman. To je kompromis. 458 zastupnika Vajca. Tko je za? Protiv? Amandman je odbijen. 459. Tko je za? Usvojen je. Četiristo šezdeset tri zastupnice Megines. Tko je za? Usvojen šezdeset četiri Tko je za? Protiv? Odbija se. Žao mi je zbog ovoga. To je bio moj uh, amandman. Četiristo šestdeset pet. Tko je za? Protiv? Usvaja se. jeste se sjećate što je pisalo u mom amandmanu? Dajte ga ponovno pročitajte. Jer prema mojem mišljenju to je bio vrlo razuman amandman. I vratit ćemo se na njega. 465. Tko je za? Usvaja se. 468. Tko je za? Protiv? Provjera. Glasanje je otvoreno. Vidim da se ljevica slaže. E, sa e, zatvaram glasanje. E, odbija se. 469. Eto, možete se sad iskupiti. Tko je za? Usvaja se. Odlično, hvala vam. 460 i 471. Hvala vam. Evo, usvojen je.

protiv, odbija se. Četiri. Tko je za? Protiv? Odbija se. A sada kompromis deset. Glasanje je otvoreno. Ponavljam, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 481. Tko je za? Protiv? Odbija se. 482. Tko je za? Protiv? Provjera. Glasanje je otvoreno. Amandman 482. Zatvaram glasanje. Usvojen je. 483. Tko je za? usvaja se. 484, tko je za, protiv, odbija se. 486, tko je za, protiv, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 487, tko je za, 488. Tko je za? Protiv? Odbija se. 489. Tko je za? Protiv? Eh, provjerit ćemo. Provjerit ćemo 489. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijen je. Kompromis broj 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis je usvajan. A sada prelazimo na amandman 504. Tko je za? Protiv? Odbija se. 505. Tko je za? Usvaja se. 507. E, provjera. Provjerit ćemo 500. Glasanje je otvoreno. Amandman je usvojen. 507. Tko je za? Usvaja se. 508. Tko je za? Usvaja se. NV 63. Tko je za? Usvaja se. 509. Tko je za? Protiv? Provjera 509. E, Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijen je. 510. Tko je za? Protiv? Odbija se. 512. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 513. Tko je za? Protiv? Odbija se. 514. Tko je za? Usvaja se. 515. Tko je za? protiv, odbija se. 516, tko je za, protiv, odbija se. Kompromis 12, glasanje je otvoreno. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 540. Tko je za? Protiv? Odbija se. 598. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 9.19. Tko je za? Protiv? Odbija se. 542. Tko je za? Usvaja se. 543. Usvaja se. 548. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 13. Glasanje je otvoreno. 551. Tko je za? Protiv? 551. Glasanje je otvoreno. Kompromis 13. Zastupnik Agnju. Oprostite što vas prekidam, ali konzola za glasanje mi ne funkcionira. Da. <laughs>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 573, pardon. E, protiv? Provjera. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojenje. 578. Tko je za? Protiv? 579. Usvaja se. Ispričavam se. No, prevoditelj u engleskoj kabini govori 400 i nešto, tako da to stvara malo zbrke. Ja se ispričavam, nastojat ću biti jasniji. 578. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Ali ćemo ipak provjeriti. Glasanje je otvoreno. Zamekam glasovanje. Popravka 583 za. A mislim je to... Usvaja se. 584 usvaja se. 585 e, usvaja se. 586 za usvaja se.

Zatvaram glasanje. Petsto eh, za usvaja se. 599 za, protiv, moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 14. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idem. 633. Idemo dalje. Dvije stranice dalje. Idemo. 633, kao što sam rekao, tko je za, tko je protiv, elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Odvija se. 637 za, protiv, odbija se. 634 za, protiv, e, odbija se. 636 za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. 640 za, usvaja se. Kompromis 15, e, koje je za? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 657 e, odbija se. 658 odbija se. 659 za protiv odbija se. 659 provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbija se. 660 za. Usvaja se. 661 za. Protiv. Odbija se. 662 za. Protiv. Odbija se. Sa kompromis 16. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. usvaja se. Idemo sada na 688 e, za, usvaja se. Gdje su?

Nećemo glasati o 695. 689. Tko je za? Molim u mikrofon ako želite nešto reći. Šesto devedeset jedan je kod mene. 687 smo usvojili. Ako je to usvojeno, idemo onda dalje na 689 na sljedeće strane. 689 amandman gospođe Neuhl. Tko je za? 689. Provjera elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbija se. Šesto devedeset za. Protiv. Odbija se. šesto devedeset četiri od gospodina Dorfmana usvaja se šesto devedeset osam za usvaja se. 700 za, usvaja se. 705 za, protiv, odbija se. 706 za, protiv, odbija se. 711 za, protiv, odbija se. 712 za, 711 se provjerava Provjera 711. Otvaram glasanjem. Zatvaram glasanje. Usvaja se velikom većinom. 712 za. Usvaja se. 713 za. Protiv. Moramo provjeriti. Otvaram glasanje. 713. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 714 za, protiv. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 716 za protiv otvaram glasanje 716 e, zatvaram glasanje odbija se 717 za protiv odbija se 718 za usvaja se. 719 za, protiv, odbija se. Ali provjerit ćemo 719, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 720 za, protiv, odbija se. 721 za, protiv, odbija se. 722 za, protiv, odbija se. Kompromis 17, otvaram glasanje. Usvaja se. Dolazimo do 755 za, protiv, odbija se. 760 koje za, protiv, odbija se. Sedamsto šezdeset tri za, protiv, odbija se. Sedamsto pedeset osam za 758 protiv provjera gospođa Aguilera nije digla ruku 758 da sad je prekasno zatvaram glasanje usvaja se 759 za. Usvaja se. Kompromis 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Idemo na kompromis 19. Tko je? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Osamsto trideset osam e, dvije stranice dalje usvaja se. 839 e, e, usvaja se. 844 tko je za usvojeno 852 e, za usvaja se e, gospodin Buda nije glasao 844 e, tko je za protiv odbija se 855 za usvaja se 857 i 58 za, protiv, odbija se. Osamsto šezdeset, tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. Otvaram glasanje.

Kompromis 20. E, Otvaram glasanje. Usvaja se. 902. E, Amandman 902. Dvije stranice dalje. 902. Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Kod EPP-a e imamo plus, odbija se. To ćemo 902 provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Evo imam svjedoka kod mene plus. To sam dobio od EPP-a, od kluba EPP. Devetsto tri za. Usvaja se. 904, gospodin Anvajc, usvaja se. 907, tko je za, usvaja se. 911, za, usvaja se.

924 za, protiv, provjera. Odbija se. Provjera 924. Otvaram, zatvaram glasanje. To su predloženi lijevi. A lijevi nisu za to glasali, međutim, sada. 815. E, tko je za? Protiv. Usvaja se. Fali nam jedan amandman 914 e, jar, Nemamo taj amandman na listi. 914 jar i tako dalje. Tko je za 914? Provjera. Provjera. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje.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 E, ste mogli pitati e, što je sadržaj ovog amandmana. Rekao sam tri puta da je to tehnička greška koja nam se potkrala. E, jasno sam rekao tko je podnio taj amandman. Tri puta sam to ponovio. Mogli ste postaviti pitanje. Uzimam na znanje vaš komentar. O, o ispričavam se za to. Evo, morali smo tako postupiti. Kompromisi 21, 22. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Idemo dvije strane dalje. 959. Dvije. 959. E, i gospodin Des je među autorima tko je za. 959 e, tko je za, protiv, usvaja se. E, provjera. Gospođa Aguilera želi provjeru. Evo, otvaram glasanje provjera. Zatvaram ga. Usvaja se.

Što želite provjeriti? 981 je usvojeno. 1012 e, za usvojeno. Kompromis 23, otvaram glasanje. Zatvaram ga. 1004, 1004 e, e, za, protiv, provjera. 1004. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbija se. Eh, amandman tisuću za protiv odbija se. 199 eh, eh, usvaja se. Odgo... 1900 od Hoslinga usvaja se. Sljedeće. 1010 Vajc za protiv moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 1011 za, protiv. Odbija se. 1013 za, usvaja se. 1014 za, Usvaja se. Tisuću za. Usvaja se. Kompromis 24. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. I sad. 1047. 1047. Tko je za? Usvojeno.

1061 e, usvaja se. Oproste, oprostite, 1061 provjera. 1061 otvaram glasanje. Gospođo zastupnice, prekasno ste glasali, zatvaram glasanje, usvaja se. 1063 gobajc e, odbija se. 1075 za usvaja se. Tisuću šezdeset pet za, protiv, provjera, otvaram glasanje tisuću šezdeset pet. Zatvaram glasanje. odbija se. 1068 za, usvaja se. 1070 usvaja se. 1072 za, usvaja se. 1074 usvaja se. 1079 za, protiv, odbija se. 1080 za, protiv, odbija se. 1081 za, protiv. Moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1082 za, protiv, odbija se. 1083 i 84 odbija se. Kompromis 25 i 26. Otvaram glasanje. Tisuću devedeset i osam tko je za, protiv? To moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbija se. 1101 za, protiv, odbija se. ne želite bonove za hranu. 1107 e, za usvojeno, 1109 usvojeno, 1116 e, za usvojeno, e, kompromis 27, otvaram glasanje. 1160 1160 od gospodina Vajca za protiv odbijeno to. 1151 e, 1154 e, i 60 usvojeno. 1161 e, usvojeno. 1155 usvojeno.

E, otvaram glasanje za u dva kompromisa, 31 i 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 1211 od gospodina Vajca.

Buđ 10 za odbija se. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1257. Gospodja Hazekamp. Tko je za? 258.

usvaja se. 9.3 za, usvaja se. Zatvaram ga. S jednom glasom većine usvojeno. 9.12. Tko je za? Protiv? Zatvaram glasanje.

Glasanje je zatvoreno. 1271. Tko je za? Protiv? Provjera. Glasanje je otvoreno. 1272 je za, protiv, usvojen. A sada 1294 Inta 11 tko je za, protiv, odbija se. Inta 4 tko je za. Inta 14 tko je za, usvaja se. Inta 15 tko je za, usvaja se. Kompromis 35 tko je za. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1289, tko je za, protiv, odbija se. 916, za, protiv, odbija se. 1291, tko je za, usvaja se. 918, tko je za, usvaja se. 1292, tko je za, protiv, odbija se.

1302 za, protiv, odbija se. 1305 za, protiv, odbija se. 1306 za, protiv, odbija se. 1307 za, protiv, odbija se. 1306 za, protiv, eh, odbija se. Buđ 13 za, protiv, usvaja se. Buđ 14 usvaja se i Inta 7 tko je za, usvaja se. Kompromis 36, glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Kompromis je usvojen. Amandman 1319 za, protiv, odbija se. Amandman 1324 za, protiv, odbija se. 1322 tko je za, protiv, provjera. Glasanje je zatvoreno. Usvojen je amandman. 1300 24, e, pardon, 23 usvaja se. 1325 e, tko je za usvojen je. Da ili ne? E, otvaramo glasanje o amandmanu 1325 zastupnika Mela. Glasanje je otvoreno.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

Glasanje je zatvoreno. Kompromis je usvojen. A sada prelazimo na mandman odbora 9 broj 8. Tko je za? Protiv? Odbija se. 9. Za? Protiv? Usvojeno. 9.22. 22. E, za? Protiv? Usvojeni. 23. Za? Protiv? Odbija se. 24. Za? Protiv? Odbija se. 25. Za? Protiv? usvaja se. 9.27 za, usvaja se. 9.28 za, usvaja se. 9.29 devet e, za, protiv, odbija se. Kompromis 38. Glasanje je otvoreno. Zamikam Zatvaram glasanje. Kompromis je usvojen. Amandman 864. Tko je za? Protiv? Provjera. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman se odbija. Kompromis 39. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman je usvojen. Amandman 517. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 40. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 1297. Tko je za? Protiv? Provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Glasanje se od, e, amandman je odbijen. A sada glasamo zajedno o kompromisima 41 i 42. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeni su. Zajedno glasamo o kompromisima 43, 44, 45. Glasanje je otvoreno. Jeste svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis A. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. A sada prelazimo na amandman 60. Usvaja se NV1. Tko je za? Usvaja se. NVJ. Tko je za? Usvaja se. Amandman 76. Dela je. Tko je za? Usvaja se. Kompromis B. Glasamo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 77. Tko je za? Usvaja se. 63. E, Tko je za? Usvaja se. Kompromis C. Glasanje je otvoreno. Kompromis je usvojen i prelazimo na kompromis D. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 115 i 116. Tko je za? Usvaja se. Kompromis E. Otvaram glasanjem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 126 zastupnika Vajca. Tko je za? Protiv? Odbija se. 127 i 128. Tko je za? Usvaja se. 130. Tko je za? Protiv? Odbija se. 131. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 132 i 133. Tko je za? Usvaja se. Kompromis F. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 134. Tko je za? Protiv? Provjera. 134. 134 ponavljam. Odbija se. Zatvaram glasanje. 142. Vajc, tko je za, protiv, odbija se. 143 i 144, a ne, vraćamo se na 142, provjeram. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 143 i 144. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 145. Usvaja se. 146. Tko je za? protiv, provjera, 146, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 151. Tko je za? Protiv. Odbija se. 152 i 153. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 154. Tko je za? Protiv? Provjera 154. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis G. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis je usvojen. A sada amandman 173. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 173. Zatvaram glasanje. Evo, i to se događa. E, odbija se. Envi e, duplove usvaja se. NVAM, tko je za, usvojen. N-V-A-N, tko je za, e, protiv, odbija se. Aha, provjerit ćemo N-V-A-N. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Popravka 174. Odbija se. 174 za, protiv, odbija se. 175 za, protiv, odbija se. Kompromis H. Glasamo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman 192 i 194. Tko je za? Protiv? odbija se. 193 za, protiv, odbija se. 195 za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Možda je gospodin Buda pogriješio, a možda sam i ja pogriješio i meni se događa to. Nema veze, idemo dalje. 147, tko je za? Protiv, odbija se. 197, tko je za? Protiv, odbija se. 199, tko je za? Protiv, provjera. Ponavljam, 199 za, protiv, provjera. Nevjerojatno. Zastupnica Agilera glasa za ovako nešto, pa nemoguće. Zatvaram glasanje, odbija se. 201. E, tko je za, protiv, usvaja se. 202. Za, usvaja se. Budž D. Za, protiv, provjera. Mm, o, bađ, o Amandman odbor za proračun D. Glasanje je otvoreno. Usvaja se za, eto, tek nekoliko glasova razlike. Kompromis I. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 219. Tko je za? Protiv? Provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 221. Tko je za? Protiv? Odbija se. 224. Tko je za? Protiv? Provjeram. Otvaram glasanje. Odbija se. 225. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromis je. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 241. Tko je za? Protiv? E, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 246, 47. Za, protiv, usvaja se. 249. Tko je za? Protiv, usvaja se. 250. Tko je za? Uh, usvaja se. 253 za, usvaja se. Kompromis uh, K. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojen je. Amandman 58. Tko je za? Usvaja se. Envi T. Usvaja se. Envi A. NVK, usvaja se. 64, tko je za, usvaja se. 91, e, za, protiv, odbija se. NVN, za, protiv, odbija se. 244, tko je za, protiv, usvaja se. 245, tko je za, odbija se. 245, E, zatvaram glasanje. NVM se ne razmatra. NVM. Tko je za? Usvaja se. NVM. Ponavljam, tko je za? Usvaja se. 267. Za. E, sto sedamdeset dva. Zastupnik Artuija. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Već glasali. Tako da nećemo sada opet. E, kompromis L. Mm, bila je greška na glasačkom popisu. Kompromis L. E, glasanje je zatvoreno. 282. Tko je za? Usvaja se. 284 za, protiv, odbija se. nv 104, tko je za, usvaja se. Kompromis N, glasamo elektronički. glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis O, glasanje je otvoreno zastupnika Vajca. Tko je za? Protiv? Kompromis P. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis Q. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 343. Envi A. J. Tko je za? Protiv? Provjera. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. NVAK usvaja se. 346 Šajer. 347 usvaja se. 91 za. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 91. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis R. Glas S. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman 95. Amandman je usvojen. Kompromis T. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Kompromis je usvojen. Amandman za protiv odbija se. Kompromis u. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Kompromis V. Glasanje je otvoreno. A sada prelazimo na konačno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Izvještaj je usvojen. Čestitam izvjestiteljici zahvalnosti i činjenice koliko cijenimo ovaj izvještaj. Gospodine, bih e, e, zaključno još jednom svima zahvalio koji su nas doveli do ovoga. E, gospodin Andrije je rekao da nas komisija ne uzima ozbiljno, ne shvaća ozbiljno, međutim ja mislim da to ovisi o nama obzir naše prijedloge. Na nama je da <clears throat> e, promijenimo zakonodavne prijedloge onako kako to smatramo ispravnim. E, e, mi smo u ovom izvještaju jasno izrazili mišljenje parlamenta. Evo, nadamo se... Megi i Magdaleni jer mislim da su odradile odličan posao i to u jako malo vremena sa golemim... Pa- Nemamo daljnjih javljanja za riječ, pa još jednom zahvaljujemo izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sijeni. A stajalištima, iz, izvješćima idemo na točku šest. Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu tržište. Jednako izgledaju, li su različite kvalitete u raznim državama članicama, tome trebamo stati na kraj. Hvala lijepa. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, e, amandman 11 za, protiv, odbija se. 13. E, Kompromis 3. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. E, amandman 36 e, usvojeno. Kompromis 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram ga. usvaja se, zatvaram ga, usvaja se. E, se kompromis 11, otvaram glasanje, zatvaram ga, a odvija se. Kompromis 12, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Paja se. 112 za. Protiv. onda sada glasamo za e, cijelo stajalište kako je izmijenjene jedan glas protiv, jedan suzdržani. Gospodin Nekov ima riječ. Izvolite. Andrijevu, on će govoriti kao prvi. Hvala lijepa. Eh, oni su vrlo dobro pripremili tu eh, posjetu. Eh, ja želim zahvaliti cijeloj ekipi koja je organizirala taj posjet. Trajanje misije kad E, idemo tako da e, podržim elemente analize. E, mislim da bismo trebali onda proizvodi da možemo stvoriti jednu detaljniju sliku. Mogli bismo bili donijeti i više informacija. Na kraju je to izgledalo kao jedna romanca E, svi su ponavlja jedan postupak, e, e, iste riječi su koristili, isti scenarij. I na kraju smo imali svugdje iste odgovore na naša pitanja mm, ne znam koliko to može biti vjerodostojno. Da, nas posjeta ne može osigurati što se tiče e, rezultata i učinka na naše tržište. E, I tu imamo e, sukob interesa. Kad smo i na europskom nivou i na brazilskom nivou, naročito u području Mato Grosso Um, brazilski ministar poljoprivrede nam je prikazao vrlo idealiziranu sliku situacije. E, um, e, imamo tamo izvještaj, imali smo izvještaje i o kukuruzu i o soji E, oni e, koriste gmo ve i kažu e, proizvodimo kukuruz i soju koji su modificirani, ali zato nam europsko tržište plaća, ali ako želite bioproizvode mi možemo i tu zadovoljiti. Oni su rekli da će prestati sa sjećom šuma tamo sjeku šum, šuma, e, e, e, imamo tamo onda slabe, slabo tlo, ne, tamo sjeku šum, šuma, imamo tamo onda slabe, slabo tlo, neplodno tlo, onda se posije kukuruz i soju. E, i, i tu imaju rotaciju tih usjeva, kukuruz, soja. E, u, na području goveđeg mesa, to je e, gospodin Dantan će također o, tome govoriti. Mi smo posjetili i kla, klaonice i tu je pitanje sljedivosti. Mi ne govorimo o istoj stvari. E, u lancu e, klaonica, e, to smo, pitali smo, postavili smo to pitanje, međutim u jednom određenom stupnju ili fazi tog lanca sljedivost se gubi. Ja si zato postavljam tu pitanja. Mm, mm, oni to, tu ima problem vode, oni to prate pomoću vode a i e, po broju e, e, životinja koje se u, nalaze u klaonici po danu. Pitamo se o razini sljedivosti. Mi nemamo jednake načine praćenja tog lanca, pa tu imamo razlike E, ne znam koliko e, oni mogu e, jamčiti da je ta sljedivost zaista korektna. Evo, toliko od mene. Mislim da će svaki od kolega imati svoje mišljenje o tome. Mm. Imamo biljke, uzgoj usjeva. S druge strane imamo sljedivost mesa i proizvodnje mesa. Moramo, mm, to mora se postaviti u pitanje prilikom sklapanja sporazuma. Gospodin Hvala predsjedniče ja bih zahvalio e, na načinu na koji ste upravljani ovom misijom i zaslavstvom. Svi su se zastupnici i članovi mogli izraziti, izraziti svoje mišljenje i postavljati pitanja. E, e, pitanje trajanja misije. Kad idemo na drugi kraj svijeta, dva dana puta, tri dana boravka, E, pravilo je tri dana na licu mjesta, međutim pet dana bi bilo mnogo e, bolje. To bi bilo optimalno. I to ne vjerujem. E, tu dajem pravo gospodinu Dantenu. On, ja bih rado bilo... Ovim trgovinskim sporazumima. Eto, to su vam moje... to je ono što mene brine. Druga stvar, očito je da se oni pripremaju za staviti svoje proizvode na tržište u Europu. Oni koji proizvode ili žele e, proizvoditi meso za izvoz u Europu otvoriti sa sklapanjem mm, sporazuma sa Mercosurom. E, zatim već e, smo spomenuli glifosat, mm, genetski modificirana ugljika. To je recimo u Europi interesantno. Tako da pazite, ali ako ćemo um, ugljika, to je recimo u Europi interesantno. Tako da pazite, ali ako ćemo da nam oni govore o dva problema, o poljoprivrednoj reformi, zato što ti veliki zemljoposljednici su odgovorni za to što mnogi poljoprivrednici nemaju pristup zemlji i to upravo zbog politika koje oni sami diktiraju. Isto tako smo trebali više slušati o zaštiti ljudskih prava e, poljoprivrednika i poljoprivrednica. To bi recimo bile teme koje bi bilo vrlo... Hvala predsjedniče. Uh, muito obrigado. e već je puno rečeno, e, postoje te teorije zavjere, o e, ljudima s kojima smo razgovarali. No činjenica je da smo bili tamo da izvršimo neke provjere. Ja sam e, e, provjerio koliko je kontrolnih posjeta provela komisija, ali ono što, smo mi radili pripremio je ured veleposlanika pa, zajedno s našim službama, pa sam pitao ured Europske unije u Brazilu Kakav su oni pristup zauzeli? Kada smo ih pitali, zašto nismo, zašto se odveli druge sektore, veleposlanik je rekao pa niste to zatražili. Mogli smo to napraviti, mogli smo e, stupiti u kontakt sa ljudima iz nevladinih organizacija i drugih sektora, mogli smo organizirati posjete poljoprivrednim dobrima, naravno nismo imali previše vremena, ali rekao da to nismo zatražili. E, dakle, imali smo vrlo jednostranu posjetu, e, ne znam e, je li tu postojao neki skriveni motiv, mislim da je to zapravo bilo nedostatak informacija s naše strane. Otišao sam sa pod dojmom da je Brazil ključni igrač u području poljoprivrede, ne samo u proizvodnji, nego i u istraživanju i razvoju. Vidjeli smo sve što oni imaju na raspolaganju, jako puno stvari Nismo posjetili institute za istraživanje i razvoj, ali čuli smo e, njihovog ravnatelja koji nam je pokazao kakav su napredak ostvarili u istraživanju, u ulaganju u poljoprivredu. I to je bilo dosta impresivno u Brazilu. Ima još nešto što me iznenađuje, možda su i moji kolege bili iznenađeni. E, ministar je rekao da je ugovor o slobodnoj trgovini u poljoprivredi nije njima osobito važan. To je rekao. Imaju određene probleme probleme u odnosu na vino, mliječne proizvode, imaju interne probleme u pogledu tržišta mliječnim proizvodima i vinom. imaju interne probleme, zanima ih govedina. U kontekstu trgovinskog sporazuma željeli bi e, postići sporazum koji može biti dobar za obje strane. Ono što me je najviše iznenadilo, da da znam da imam dvije minute, ali imam još nešto za reći, najviše me iznenadilo da kada smo govorili o sporazumu o, slobodnoj trgovini s Evropskom unijom, e, oni su govorili o dosta različitih sektora, ali nisu baš jako puno znali o detaljima o ugovoru o slobodnoj trgovini sa Makrosomom. Rekli su da možda bi mogli tome pregovarati, ali to naprosto nisu stvari koje su njima važne. Što se tiče pitanja okoliša i raznolikosti, e, Brazil e, ima e, vrlo moćan institut koji je jako posvećen istraživanju i zaštiti okoliša i klimatskim promjenama E, naravno postoji sukup između e, poljoprivrednog e, poljoprivredne industrije onih koji štite okoliš no Brazil ima i resurse i želju da tu nastavi ostvarivati napredak Brazil je zaista zemlja koja je otvorena za raspravljanje s nama za razgovor s nama njihov stav i njihov odnos E, koje su neki e, e, naši zastupnici smatrali agresivnim, to više nije baš bio jako pristojno tako ih doživjeti. To više govori o nama kao evropljanima. Tamo na terenu imaju niske plaće, to je, to je, to je suvremeno ropstvo, proizvodnja hrane, ima niske proizvodne troškove u Brazilu. Da, to su otvorena pitanja. Tu je naravno i korupcija. Možda tu dolazi u igru naš zapadni moral. E, mi više e, e, obraćamo pozornosti ovdje na korupciju u Europu nego u Brazilu no ipak moramo prvo počistiti pred svojim vratima prije nego kritiziramo druge. Njihov pravni sustav je e, doista jako snažan, moćan. Da, imaju probleme i nedostatke, isto kao što imamo ovdje u EU. uniji. Evo, to sam htio reći. Samo sam, eto, možda htio dati jedno e, mišljenje sa, sa e, suprotne strane koje još ovdje nismo čuli. Bardzo Mislim da smo sad malo previše vremena mm, potrošili na ovu temu. A znate da imamo i sastanak koordinatora kasnije, kako ćemo to sve organizirati? Molim ostale koji će se javiti da ne budu dulji od jedne minute. Gospodine Desi, izvolite. Hvala. E, E, da iz Bavarske dolaze donacije od 50 do sto tisuća eura. E, dana e, je cijelo putovanje koštalo 3000 eura skupa sa avionskim kartama. Govorio sam minutu. Nisam bio na tom putovanju, ali ja bih pitao da sam bio da li ovo korištenje antibiotika e, kod e, imaju u Brazilu? Hvala. Hvala vam sada gospodin Flanagan. Uh, uh, ja nisam bio na toj e, misiji, pročitao sam izvješće, slušao sam što se danas reklo. ne znam ima li to u, u, pa se pitam jeste li vi bili u takvoj njihovoj gostinskoj najboljoj sobi nakon što ste, su vas odvali u tu sobu za pokazivanje, nakon što su vam e, pokazali samo dobre stvari, sad čujemo da se ne može osigurati e, sljedivost i tu je kraj priče. Čuli smo e, e, e, da su oni spremni napraviti sve. Ja bih rekao da su oni voljni reći sve ili bilo što, ali Jack Nicholson nam je rekao da su i prije deset godina dobili slična uvjeravanja, a deset godina nakon toga stvari se nisu promijenile. Isto tako sam čuo od gospodina Nicholsona da naše poljoprivrednike ja sam bio e, e, u jednom događaju u Irskoj prije tri godine e, gdje smo posjetili razna poljoprivredna dobra u posebnim područjima konzervacije gdje ljudi imaju stoku, ovce,